večeras završena. Glasanje o ovoj točki dnevnoj, e, dnevnog reda e, održat će se sutra u 12 sati. Sljedeća dnevna sjednica počinje sutra u utorak 2. srpnja u 8.30. Dnevni red je objavljen e, na internet stranici Europskog parlamenta također stoji na raspolaganju. Današnja dnevna sjednica ovim je završena.